Der Präsident! Meine sehr geehrten Damen Štovane dame i gospodo, ponovno nastavljamo sa plenarnim zasjedanjem. Protokol jučerašnje sjednice i prihvaćeni tekstovi su vam stavljeni na raspolaganje. Imate li kakvih napomena? Ako to nije slučaj, mi bismo time usvojili zapisnik. A sada bismo prešli na raspravu o stanju u Siriji. A